zahtjeve za promjene imenovanja u delegacijama i odborima. Ako nema prigovora na ove promjene, onda će one biti potvrđene. Prema poslovniku